Evo, prema dnevnom redu sada slijedi izjava komisije i to o vezi pomoći za razvoj Eritre s obzirom na ljudska prava koja su, kršenja ljudskih prava koja su tamo dokumentirana. A sada riječ ima gospodin povjerenik Mimica. Eh, što, hvala lijepo predsjedavajući, kako bi raspravljali o pomoći Eritreju svjetlu kršenja ljudskih prava, moramo se sjetiti da je poštivanje ljudskih prava temeljni načelo europske vanjske politike. I zbog toga u našem dijalogu s partnerima u cijelom svijetu, uključujući Eritreju, igra jednu važnu ulogu. U tom dijalogu, ali i javnom, mi izražavamo svoju zabrinutost zbog toga što Eritreja i dalje krši svoje obveze i ne poštuje temeljna ljudska prava. Pozivamo na konkretne geste kao što je liberalizacija odnosno oslobađanje političkih zatvorenika koji su od dvije prve uhičeni i koji su isto, koji nisu eritrejski državljani nego strani državljani, da je vitisak primjerice. Europska unija također izražava zabrinutost na međunarodnim forumima, posebno na Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, gdje smo